Eh, prego, onorevole Gospodine Salato. avrei gradito che la Presidente Kronberg avesse... Gospođo predsjedateljice, gospođa Kronberg, je drugom prilikom rekla nešto o oslobađanju iranskih zatočenika u Iraku.